Hvala vam. Sljedeća točka dnevnog reda se odnosi na selekcijski postupak kandidatkinje za predsjednicu žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo. Dakle, predsjednici žalbenog vijeća moraju biti imenovani od strane vijeća i to od popisa kandidata koje je predložila uprava e, ureda. Vijeće je dobilo tri kandidature, dvije, dvije osobe su povukle svoje kandidature. I sada, prije nego što se napravi konačna selekcija i imenuje novi predsjednik žalbenog vijeća, e, naš odbor može dobiti izjavu kandidatkinje i e, isto tako može s njom razgovarati. Tako da smo mi danas, mi smo dobili dakle dokumente i pozvali smo danas odabranu kandidatkinju koju je predložilo vijeće gospođu Virginia Melgar. E, uz vašu suglasnost poslali smo vašu kandidaturu i vaš životopis zastupnicima ovog odbora. Zamolili smo vas da e, održite izjavu od desetak minuta i nakon toga ćete e, čuti pitanja zastupnika i moći odgovoriti na njihova, na njihova pitanja. Tako da, izvolite, hvala vam. Ja bih se najprije kratko predstavila. Dakle, uz životopis koji e, vam je dostavljen. Ja sam francuska državljanka, rođena sam u Južnoj Americi, u jednoj maloj zemlji, u Urugvaju. No, došla sam u Europu kada sam imala 17 godina Studirala sam na Pariškom sveučilištu e, pravo i postala sam 1982. sutkinja u Francuskoj. Nakon dvije godine obuke u Nacionalnoj školi za suce e, imenovana sam za tužitelja u Versaju i postala ministri i postala dužnosnik e, ministarstva pravosuđa u sljedećih pet godina. 1991. sam e, se pridružila pravnoj službi Europske komisije kao uh, sekundirani stručnjak. E, tri godine sam radila u pravnoj službi Europske komisije u vrlo uzbudljivom razdoblju prije uoči stvaranja internog tržišta. Zatim sam se 1994. pridružila uh, Uredu za usklađivanje unutarnjeg tržišta. Bila sam službenik broj 19. Uh, bili smo u Alicanteu, uh, nismo imali ni ured i tamo sam ostala od 2005. I obavljala čitav niz zadataka kao pravnica, ali isto tako sam pomagala i ostalima zato što smo stvarno imali jako puno poslova na, e, na pripremi usluga za registraciju žiga. 2005. sam odlučila preći u Europski ured za patente u um, Minhenu kao glavni direktor pravne službe. Prijavila sam se za to radno mjesto zato što sam e, smatrala da ne možete baš razumjeti intelektualno vlasništvo, a da pritom ne poznajete dobro područje patenata žigova. Žigovi su bili u Alicanteu, ali patenti su bili u, e, patentima smo se bavili u Minhenu. U tih pet godina sam jako puno naučila i bila sam zadužena za sva pravna pitanja povezana sa organizacijom. Dakle, ne toliko s patentima, već e, sa organizacijom, e, radom institucija i tako dalje. Vratila sam se u OHIM, sada Ured EU-a za intelektualno vlasništvo 2011. I tu sam se bavila vrlo specifičnim e, pravnim zadacima. Vratila sam se u odjel za pravnu službu i od prije pet godina sam u žalbenom vijeću. Stoga od 2015. sam članica žalbenog vijeća EUIPO-a. S ostalim kolegama donosim odluke e, na pet radnih jezika ureda. Do sada sam donijela više od 600 odluka kao izvjestiteljica i supotpisala još e, njih oko 700 tinjak. Bila sam izvjestiteljica i za dva važna predmeta. Jedno se odnosi e, primjena, dakle, žiga Brexit za alkoholna pića, a drugo se odnosilo na e, sličnost između vode i vodke, dakle slučaj to je predmet iceberg. U radnoj skupini našoj radnoj skupini se moramo baviti i postupcima te e, usklađivanjem žalbi. Što mogu ponuditi? 25 godina iskustva u području rada u području žigova, jako puno iskustva u radu međunarodnih organizacija, kao što ste i sami čuli, rad u e, Europskoj komisiji, međunarodnoj organizaciji poput IPO-a te jednoj Europskoj agenciji Zatim sam i predstavnica Administrativnog suda Europskog stabilizacijskog mehanizma od 2014. Um, isto tako sam se posebno educirala na Oxfordu, a već dva tjedna sam akreditirani e, medijator. To nećete pronaći u životopisu jer je vrlo e, nova informacija i to je jedna vrlo interesantna, eh, to mi daje jednu vrlo interesantnu perspektivu mog rada. mislim da sam vrlo energična. Volim raditi sa eh, odvjetnicima iz različitih kultura i različitih sustava, to je uvijek za mene veliki izazov. Volim raditi u timu i to posebno kada ljudi razmjenjuju mišljenja. Tako da mm, jedino u takvim slučajevima odluka može biti stvarno dobro utemeljena. Isto tako držim se rokova, imam dobre komunikacijske vještine, ne bojim se tehnologije i mislim da je pred nama jako puno izazova kad je riječ o unapređenju tehnologije ako želimo biti učinkovitiji. I na kraju, moja vizija za ovo radno mjesto. Moramo nastaviti s radom kao i do sada i unaprijediti ga. Sigurna sam da znate za strateški plan ureda do 2025. Do tada želimo biti eh, centar intelektualnog vlasništva centar izvrsnosti. To znači da moramo uh, ispunjavati sve parametre koji se odnose na kvalitetu, ali i dosljednost. Isto tako, naše usluge moraju biti centrirane na naše klijente i korisnike, a to znači da moramo izvještavati o tome kakve odluke donosimo, uh, razvijati alternativne metode rješavanja sporova. I upravo sam zbog toga sudjelovala i na obuci da bih postala miritelj. Um, za mala i srednja poduzeća je to vjerojatno interesantniji pristup za rješavanje sporova. Na kraju želimo surađivati s ostalima. Počeli smo surađivati sa ostalim e, vijećima, ali i sa e, pet velikih ureda i to upravo na temu žalbi. Surađujemo sa sucima te s ostalim e, žalbenim tijelima ostalih e, agencija Europske unije. Eto, toliko od mene, puno vam hvala. Um, hvala i vama na izlaganju. Bilo nam je vrlo zanimljivo čuti nešto više o vašoj prethodnoj karijeri. Karen ima prvo pitanje. Hvala vam na ovom izlaganju. Premda mi nismo u poziciji da kažemo da ili ne vašem imenovanju. Drago mi je što vas možemo ovdje ugostiti. Bilo je nekih kritika upućenih na način upravljanja Europskim uredom za patente, predstavnici industrije, Apple, Macintosh i BMW su rekli da je bilo prekomjerno korištenja patenata te da se zapravo kočenjem patenata koče inovacije u Europi. A vi ste rekli u izlaganju da želite da Europa bude prostor izvrsnosti, pa me zanime kako ćete to postići da dakle, područje intelektualnog vlasništva pomogne industriji, malim i srednjim poduzećima, te što mislite o načelu razmjernosti kod primjene prava intelektualnog vlasništva u Europi? Hvala. Što se tiče patenata, moje petogodišnje iskustvo u Minhenu doista mi je mnogo pomoglo, tako da sam se prestala baviti isključivo žigovima i markama i počela se baviti i patentima, da kako postoje različita gledišta kada je riječ o patentima. Neki smatraju da patenti pomažu inovaciji, jer bez zaštite koju patent pruža, nitko ne može biti siguran želi li uložiti novac, posebno kada je potrebno više vremena da se dođe do inovacija. To je zapravo jedini jamac za povrat e, sredstava. S druge strane, ovaj europski sustav e, počiva na načelu da ne postoji jedinstven patent i to ima negativnih posljedica. Vi možete zatražiti patent samo zato da biste izbacili konkurentne iz tog e, tehnološkog sektora. Mislim da sve ono što je učinjeno u Europi ide u pravom smjeru, da kako uvijek je pitanje kako postići pravu mjeru. Uvijek postoje neki pojedinci i tvrtke koji su spremni na zlouporabu sustava To su takozvani trolovi, tako ih nazivamo. Što se tiče direktive o dakle, žigovima i europskom žigu, rekla bih da smo spremni da se suprotstavimo pokušajima zlouporabe sustava. Znam da je Europski ured za patente poduzeo brojne mjere da to otkrije, da je teško ponekad e, poduzeti mjere u nekim dijelovima. U našem sustavu, zašto sam rekla da mi želimo biti centar izvrsnosti kod e, prava intelektualnog vlasništva? Zato što je to doista od ključne važnosti za europska poduzeća, za europska poduzeća koja posluju u inozemstvu, jer e, njihova najopiplji, najopiplja imovina mora biti zaštićena. Sada se ispituje jedna nova reforma, već dvije godine. I čini se da je taj instrument doista efikasan. E, možda je preuranjeno sada reći da daje dobre rezultate, a svakako ide u dobrom smjeru, posebno s obzirom na izazove na internetu, s obzirom na e-trgovinu i izazove koje to predstavlja u smislu teritorija. Unazad šest mjeseci uspostavili smo i sustav praćenja tehnologije, Technology Watch, tako da u slučaju da dođe nekih inovacija, možemo u potpunosti promijeniti instrumente za one tvrtke koje ne mogu to pratiti i kojima je potrebno pomoć ili bolje usmjeravanje. I multinacionalne kompanije koriste naš sustav na vrlo dobar način i rekla bih da njima nije potrebna dodatna pomoć, ali mi ćemo se usredotočiti na mala i srednja poduzeća. Hvala vam. Gospodin Vos. Hvala, ja također želim zahvaliti na tome što ste došli ovdje i eto, dali na mogućnost da vam postavimo neka pitanja. Mislim da je dobro što evo sudjelujete dakle vam razmini mišljenja s nama i time evo što već imate dugoročno iskustvo u ovom cijelom području, vjerujem da po mojem mišljenju načelno bi bilo lijepo znati jesmo li po vašem mišljenju mi eto, dobro postavljeno što se tiče e, budućih sposobnosti u ovom području. E, mislite da ćemo naići na neke stvari ili što vi mislite da bi nam moglo poboljšati u toj situaciji? A što bi po vašem mišljenju bile ključne promjene i hitne promjene koje bismo mogli provesti kako bismo bili što bolje pripravljeni za budućnost? Dakle, možda da ne ustrajemo na stajalištima zato što su e, uvijek bila tu umjesto da ih možda poboljšamo ili možda je negdje potrebno razmišljati o nekim novim stvarima, možda o nekim novim strukturama. Pa bih evo bio zahvalan ako biste nam mogli iznijeti svoje mišljenje o tome. Thank you very much. It's a very challenging question. Hvala, to je doista jedno vrlo osjetljivo pitanje. Već sam napomenula da smo krenuli u reformu prije samo dvije godine, a već e, se dogodilo niz revolucionarnih promjena. Primjerice, kada smo se odlučili na brisanje grafičkog prikaza žiga, otvorio se čitav novi prostor multimedijskih proizvoda, medija, glazbe, koji postoje u datotekama i zapravo mi smo morali potpuno promijeniti način razmišljanja, ali to jest budućnost. YouTube, pjesme koje čujete kada uđete u veletrgovinu, možda čak u budućnosti i okusi i mirisi, tako da to je čitav eh, jedan eh, novi teritorij, za nas nepoznat, Zamislite, e, za 25 godina bi se možda moglo zatražiti nešto što je opipljivo, dakle da se opip zaštiti. To je doista jedan revolucionarni pristup, ali anticipira način poslovanja u budućnosti. Dakle, govorimo o aplikacijama i općenito o novoj tehnologiji. Ja sam dosta zadovoljna našom reakcijom. Mi nismo e, blokirali te žigove i zapravo mislim da je to dobro jer znači da smo otvoreni prema budućnosti. Mislim da trebamo poduzeti i više. Možda u smislu ovog prethodnog pitanja da budemo svjesni i mogućnosti i pokušaja da se sustav zlouporabi rekla bih da u tom smislu još uvijek nismo sasvim spremni na takvu konkurenciju, da ne koristim opet riječ troll. Možda trebamo više raditi na zaštiti. Znate da postoji različiti pristup e, ugledu marke koji se stvara nakon godina rada, uloženog truda, reklama i tako dalje. Tako da mislim da je u redu da se zaštiti ugled neke marke, ali e, to nije jednostavno. Oni moraju podnijeti opsežnu dokumentaciju, ugledne marke koje imaju svoju reputaciju također žele iskoristiti e, već postojeću reputaciju. On, to su one koje su već etablirane Zapravo bi trebao postojati jedan e, svjetski popis takvih etabliranih marki, tako da tvrtke ne moraju e, prikupljati sve te dokaze i da bi nas uvjerili. Sud u Luksemburgu je vrlo dobro reagirao na to i rekli su da ako e, već postoji ocjena o ugledu, možete na to reagirati. Mislim da je to dobar instrument. A, dakle, ovi napori koje mi ulažemo doista su najvažniji za mala i srednja poduzeća. Oni nemaju ista znanja, treba im više savjeta i tu se nalazi budućnost europskih radnih mjesta, posebno inovativnih radnih mjesta gdje postoji inovacije u smislu kvalitete, ali se ne ide toliko na zaštitu intelektualnog vlasništva, to može biti katastrofalno i može dokrećiti početak e, startupa. Prošle godine sam bila na Cipru na jednoj konferenciji o malim poljoprivrednim gospodarstvima koji ulažu u kvalitetne proizvode, dakle u proizvode koji imaju oznaku podrijetla. Zanimljivo je koliko su oni doista htjeli znati e, kako e, se razlikuju pojedine vrste zaštite, što podrazumijevaju, kako se mogu koristiti. Morali smo i nakon konferencije nastaviti razgovor jer doista postoji potreba za podizanjem razine svijesti. Mislim da je to jedan veliki ulog u budućnost. Thank you very much indeed. Mr. Vulcan is next. Hvala, gospodin Vulcan. Thank you, Chair. Welcome to our committee meeting. Uh, thank you very much that you are... Hvala vam lijepo. Hvala vam na dolasku na današnji sastanak. Vi ste pokazali da imate mnogo iskustva u radu, što je da kako vrlo pozitivno. Samo još nekoliko općih e, pitanja, a onda jedno konkretno pitanje. Dakle, prvo općenito pitanje bilo bi što mislite da su problemi u vašem području, koji će biti najveći budući izazovi i kako biste vi mogli tome pristupiti u Europskoj uniji odnosno mi u Europskoj uniji. I drugo, moramo prilagoditi naš sustav zaštite intelektualnog vlasništva na e, gospodarstvo koje se vrlo brzo mijenja e, s obzirom na veliku količinu podataka koji su važni za gospodarstvo i što mislite jesmo li mi na to spremni? Hvala vam. Mislim da su najveći izazovi sustava zaštite žiga u Europskoj uniji upravo vezani uz sam opseg Prošle godine smo obilježili 21. obljetnicu i sjećam se da su prva predviđanja bila da ćemo dobiti 15.000 zahtjeva i to se smatralo kao pozitivan scenarij, a za tri mjeseca smo imali 44.000 zahtjeva, tako da čak nije bilo niti dovoljno mjesta za sve klasifikatore. Nismo imali niti tehnologiju kakvu raspolažemo danas. Prošle godine smo imali više od 160.000 To predstavlja brojne izazove zato što kada pogledate odakle dolaze, zastupljeni su europljani, ali manje nego prije. 1996. kada smo počeli zaprimati zahtjeve, mislim da je Kina bila na 110. mjestu, a danas je treća po redu. Tako da to doista predstavlja određene izazove, ali posebno i opseg. 19.000 prigovora, 3.000 poništenja, 3000 žalbenih predmeta, a nas ima samo 19 koji donosimo te odluke, da kako i još na 20 na tri službena jezika. Dakle, na 23 službena jezika. Imamo ponekad e, i izazove s obzirom da nam dolaze zahtjevi iz Azije, Južne Koreje, Japana i slično, a budući da s njima nemamo usklađene sustave. Da odgovorim na vaše pitanje o našoj spremnosti. Jesmo li spremni? Mislim da jesmo. Mi smo uveli o izvjestan broj prijedloga i ključnih inicijativa koje će nam pomoći posebno u smislu tehnologije. Kada donosimo e, zakonske propise o području intelektualnog vlasništva, to je uvijek teritorijalno. I onda imate e, osporavanje online korištenja marki, online povreda, online e, lažnih proizvoda koji su opticaju i tako dalje. I to je doista veliki problem za nas. Mislim da ćemo morati raditi na instrumentima za provedbu i na drugim inicijativama kao što je digitalno gospodarstvo. Da kako zakon nije sve, mi u žalbenom vijeću donosimo odluku, međutim nakon toga e, još postoji mogućnost sudskog postupka. Prema tome i mi ponekad moramo biti kreativni u svom pristupu. Ako marka treba dokazati da se koristi, a marka se koristila isključivo na internetu, morate biti otvoreni i prema toj mogućnosti. Ne možete to izostaviti samo zato što nije u fizičkom svijetu. Ali ja sam optimist. Mislim da smo spremni. Hvala. Hvala. Imamo li daljnjih pitanja? Gospodine Vos, izvolite. Pa malo sam se zabrinuo kad ste rekli MSP-ovima, ali i srednja poduzeća bi trebala biti uključena. Što točno mislite da bi trebalo učiniti ili to više pitanje da bi trebali imati jednu situaciju pružanja usluga gdje bismo recimo bolje informirali male i srednje tvrtke, poučili ih o postupku ili tako ili ih općenito osvještavali da to moraju nekako imati u vidu Dakle, evo to bi recimo malo bilo moje pitanje. Što bi se tu točno moglo poboljšati? Hvala. Postoji cijeli stup e, u našem strateškom planu koji se odnosi na male i srednje tvrtke i u skladu smo sa inicijativom komisije da male i srednje tvrtke budu u središtu nove strategije. I kada pogledamo E, one koje podnose zahtjeve za zaštitu dizajna ili žiga. To su velike tvrtke i znamo da e, naš sustav osvještavanja informacija na stranicama i tako dalje dobro funkcioniraju, no ono što se događa kad recimo mali grčki proizvođač e, odličnog maslinovog ulja od, odabere žig koji se već koristi i i e, napadne ga neki a, držatelj žiga e, u postupku koji zapravo ne znaš kako da uopće na to reagira i što da učini. Znači postoji neki deficit što se tiče broja zahtjeva i kada interveniraju u sustave nisu sasvim, nisu potpunosti svjesni. Dakle, u strateškom planu naveden je cijeli niz e, ovih pitanja. Dakle, osvještavanje, obrazovanje, pomoć, naravno nepravni savjet. E, znači, to nije naš cilj, no moramo raditi s onima koji su, dakle, redovni, koji su ljudi u nacionalnim uredima, u zemljama članicama, koji već znaju i rade i da nekako da se iznađe jedan jezik s kojima se s njima može razgovarati, da se razgovara o predmetima. Ne može se tu razgovarati istim jezikom, vjerujem. Pokazivati jednu širu sliku. Možda im ne treba europski žig. E, možda, možda samo u jednoj zemlji ili dvije državne članice i posluju. Zašto zahtijevati europski žig? Možda to njima uopće nije prikladno. Dakle, te sve to treba krenuti od posebno prilagođenog jezika. To je ključni stup u našoj strategiji. Zato možete me pitati zašto žalbeni odbor se za to brine. Jer kada krenemo u sudski postupak, naravno male i srednje tvrtke se boje e, troškova i svega, treba će nam odvjetnik koji će morati govoriti i jezik e, e, na kojem se vodi postupak, to neću moći platiti i a, odustane i onda mi prava neko drugi preuzme. Zašto? Zato što se boje sudskog spora. Upravo zato Pokrenuli smo alternativno rješavanje sporova. Jeftino, tajno, povjerljivo, vrlo brzo. Imamo e, medijatore koji govore sve jezike i iskusni su. I to je način da se omogući malim srednjim tvrtkama da krenu u to. Znači uključimo medijatore i e, pomognemo e, i pokrenemo ovaj prijedlog za alternativno rješavanje sporova. Mislim da bih e, mogla govoriti još, ali vjerujem da imamo i vremensko ograničenje. Znači, hvala vam na svim pitanjima, na, na svim odgovorima na naša pitanja. Hvala vam što ste bili s nama i želimo vam puno uspjeha u daljnjoj fazi procesa. Hvala, doista vam zahvaljujem. Mislim da smo mogli raspravljati o pitanjima još i dulje, ali eto, hvala. Nadam se da je to bilo dovoljno. Hvala. I prelazimo sljedeću točku dnevnog reda. Doista nam je zadovoljstvo pozdraviti Margaretu koja nam je došla razgovarati s nama. Gospođo Festager. E, zastupnicima je doista sretno što su zaista sretni što imamo u priliku razmijeniti e, mišljenja s vama i što ste doista došli k nama i hvala i meni osobno je doista drago što u posljednjem tjednu ste s nama i što mom posljednjem tjednu što ste s nama. Dakle, Europa spremna za digitalno doba je nešto što nas kao zakonodavca se sve tiče. Naš odbor će krenuti zacrtavati niz e, izvješća o i vlastih doprinosa na zakon o digitalnim uslugama, a kasnije ćemo omogućiti zastupnicima da postave pitanja. Izvolite. A kada dođemo do pitanja, gospođa Festager e, e, će odgovoriti na svako pitanje zasebno, jer je tako može dati bolji odgovor. Zahvaljujem. Lako je biti emotivan i tako dalje i postati tu u ovakvom jednom trenutku previše emotivan, ali hvala evo što ste me podsjetili, ovaj pravi trenutak. Znadete da nam je cilj 19. veljače da komisija usvoji bijelu knjigu o umjetnoj inteligenciji i strategiju za podatke. Dakle, to je odlična prilika da saslušamo vaša mišljenja, vaše impute, a prije usvajanja zelene knjige i strategije. Nekako ovdje imamo i dvostruki fokus što se tiče umjetne inteligencije i osiguravanja da se fokusiramo na svrhu i prilike koje to donosi društvu. A to može biti i poboljšanje zdravstvene usluge, energetske učinkovitosti, omogućanje smanjenja zagađenja u gradovima prevoze sa jedne do druge točke. Sve kad se to krene razmišljati, mogućnosti su gotovo beskonačne jer ono što nam omogućuje umjetna inteligencija je zapravo da obradimo takve količine podataka da nikada ne bi bilo moguće da neko od nas zasebno e, procesira obradi tolike, podatke i zato tu imamo priliku i za prepoznavanje uzora kao ocjenjivanje vjerojatnosti i tako dalje. Puno je toga što se tu može postići. Dva pristupa koje imamo, ekosustav povjerenja je ekosustav odličnosti. Za uspostavu ekosustava povjerenja to bi trebalo uvjeriti građana i dati im jamstvo da umjetna inteligencija se razvija i koristi na način koji u potpunosti poštuje europske vrijednosti i prava, znači nediskriminaciju, privatnost, sigurnost i odgovornost e, jer to je naravno bitno. Jer povjerenje u tehnologiju u ovom trenutku opada, ne posebno zbog umjetne inteligencije, nego to dolazi iz različitih izvora, to možemo sve raspraviti, no svakako je važno da ljudi znaju da su te osnove sigurno i osigurane. Drugo, ekosustav odličnosti. Znači da su nam e, potrebne E, mogućnosti e, i da imamo mogućnost stvaranja umjetne inteligencije koja nam je potrebna a kako bismo mogli biti sastavni dio uspostavljanja globalnih standarda. Jer ako želimo uspostaviti standarde, moramo stvari moći i napraviti, jer inače nećemo imati niti uvede, niti mogućnost da to i učinimo. Pa, dakle, što će biti potrebno kako bi se dala potpora ne samo razvoju, nego i doista stvarnom korištenju umjetne inteligencije u Europi. Dakle, potrebno nam je više kvalitetnih podataka za razvoj umjetne inteligencije. Moramo maksimizirati učinke istraživanja e, i ulaganja u investicije, jer u ovom trenutku ne možemo se mjeriti sa E, Sjedinjenim državama što se tiče investicija u to. Također moramo fokusirati naše napore e, u zajednici za istraživanje i razvoj. Male i srednje tvrtke također moraju imati priliku pristupa i korištenju umjetne inteligencije. Golema većina e, tvrtke u Europi su male i srednje i ako nisu sastavni dio toga, doista ćemo ovdje E, propustiti puno toga. Naravno, javni sektor često ima u e, raznoj mjeri e, zabržnosti oko toga kako se vrijednosti odražiti u stvarnom životu, na primjer vrijednost ili pravo nediskriminacije, recimo jedno od njih, te nadalje fokus na vještine poboljšanje digitalnog obrazovanja, obuke digitalnih kompetencija. I to ne samo na ovom najnaprednijoj eh, razini, inženjerskoj razini, nego i da bi ljudi mogli bolje razumjeti čime se točno konkretno ovdje bavimo. Nadalje, sljedeće pitanje je je li nam potreban eh, novi regulatorni eh, okvir? Pa da još jednom kažem ono što je očigledno. Trebamo jačati povjerenje. Razvijatelji korisnici umjetne inteligencije već podliježu europskom zakonodavstvu, a što uključuje i zaštitu podataka i privatnost i nediskriminaciju i e, sigurnost proizvoda i odredbe odgovornosti. Sve to već postoji i kod većine proizvoda koji već sada koriste umjetnu inteligenciju, ti će proizvodi biti pokriveni ovim setom pravila. No, stvar je sljedeća. Konkretna priroda umjetne inteligencije, naime, može otežati i e, prijavu za i provedbu postojećeg zakonodavstva jer zbog nekih e, karakteristika crne kutije, black boxa ili ocjene nečega što postoji. Znači ako i postoje prava možda je teško, teže vidjeti koga tu točno treba tužiti. Znači trebamo pogledati post, e, bavili se e, postojeća zakonodavstvo time na odgovarajući način ili ga treba mijenjati, možda postoje regulatorne praznine neka pitanja koja zakonodavstvom još nisu obuhvaćena, koja treba razriješiti na europskoj razini i osigurati također da kod ovih pitanja imamo stvarno jedinstveno tržište. Druga stvar, na što se tu treba fokusirati? Jer e, možda moj e, streaming glazbe mi možda pruža samo 50. ali ne Euroviziju koju želim, e, najnoviju. No, kada to vidi, mogu to riješiti. To je sasvim drugačija stvar e, ako je pitanje aplikacije koja e, o koja se bavi pitanjem života ili smrti, na primjer koja ocjenjuje je li e, neki tumor benigan ili maligan. Znači tu su stvari puno riskantnije od ovog prvog primjera. Dakle, na ovim primjerima vidite da je za brojne aplikacije e, bitno pogledati e, koji je tu pokretač, koji je tu, koje su područje niskog rizika, srednjeg rizika i visokog rizika. To su pitanja koja također treba raspraviti nadalje. Razmatranje pruža li javni sektor koji pruža usluge u javnom interesu ili financira e, javni interes ili usluga od javnog interesa i ispunjavali visoki standard transparentnosti i odgovornosti. Možda nešto nije visoko rizično, ali obzirom da je u e, javnom sektoru i da se plaća novcem poreznih obveznika, mora također ispunjavati visoke standarde. Također, možda će biti potrebno detaljnije pogledati neke osjetljive tehnologije, na primjer e, tehnologiju prepoznavanja lica. A tu se mogu postaviti ozbiljna pitanja što se tiče zaštite podataka, ali i temelje na e, prava e, gdje, na primjer, će možda biti potrebno zauzeti neki drugi pristup e, kako bismo ljude uvjerili da, kada se to, da će se to doista koristiti na ispravan i opravdan način. Što se tiče sigurnosti i odgovornosti, Bijelu knjigu će pratiti izvješće o široj primjeni umjetne inteligencije i drugih digitalnih tehnologija u okviru našeg okvira sigurnosti i odgovornosti. Tu smo već pokrenuli ocjenu učinka da ocijenimo e, potrebu e, e, ažuriranja zakonodavstva, te ćemo tu također primijeniti i na ovaj okvir. Sada, e, ako mislimo recimo da smo zakonodavstvom obuhvatili i e, umjetnu inteligenciju koja je osjetljiva, visokorizična ili iz javnog sektora ili tako dalje, sljedeća stvar je e, doista biti usredotočiti se na kvalitetu i sljedivost podataka. Da se zna da je zapravo koji su podaci iskorišteni za taj algoritam te da se e, može utvrditi nedostaju li negdje podaci. jel nekad e, ste zabrinuti oko kvalitete podataka koje imate, ali možda upravo ključna stvar za koju treba brinuti su podaci koje nemate, Jel bi to moglo dati iskrivljenu sliku svijeta. Drugo, transparentnost o mogućnostima ili ograničenjima sustava umjetne inteligencije. Evo već sam rekla, ja sam vrlo entuzijastična i kažem, mislim da će to korisno u nizu slučajeva, no bit će tu i određenih ograničenja. Treće, transparentnost prema građanu koji interaktira sa umjetnom inteligencijom kako bi se osigurao odgovarajući e, nadzor od strane čovjeka, znači da ljudi znaju razgovarali s osobom ili sa botom Zapravo sam jučer pitala osobu u službi za korisnike jer nije mi se činilo uopće da interaktiram sa, da je na drugoj strani osoba, ne bot, odnosno robot. Dakle, postoje nacionalnih zahtjeva, ali također ti svi propisi se moraju moći provesti, jer ako, na primjer, kažem, koja bi bila moja bila inicijalna preferencija, recimo, ali ja bih mislila da bi bilo bolje imati precizni e, set zahtjeva nego, i provoditi ih, nego jedan jako dugi popust koje bi možda bilo lijepo imati, ali koje se neće moći sve provesti u dijelu. I sada nekoliko riječi o strategiji podataka u e, zakonu o digitalnim podacima. Strategija za podatke proizlazi iz toga što digitalne tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, se oslanjaju na podatke često goleme količine podataka i to je potrebno da bi bilo dostupno Europskoj uniji u raznim sektorima i upravo zato radimo na strategiji da omogućimo širi pristup korištenja i eksploataciju od strane europskih tvrtki, malih i velikih. Dakle, ovdje želimo osigurati da inovacija pokrenuta podacima služi svrsi pomogne nam postići društveno važne ciljeve i da se osigura da tvrtke i pojedinci ostanu e, imaju kontrolu nad podacima koje stvaraju i generiraju. Dakle, kao što je rečeno, 19. veljače želimo prezentirati našu strategiju za podatke. To vidimo ne samo kao pokretač inovacija, nego kao i bitnu stvar za globalnu konkurentnost. Način na koji se organizira pristup podacima i kako to koristimo e, odrediti će i naše inovativni kapacitet u budućnosti. Dakle, shvatate da često data pooling i data sharing će biti potpora konkurentnosti, jer ako male tvrtke mogu dijeliti međusobno podatke, mogu se bolje pozicionirati na tržištu protiv velikih igrača. Znači, puno toga se, e, ako je napravljeno na pravi način, može omogućiti e, sudjelovanje i konkurentnost na tržištu e, pokrenutom podacima. Također tu govorit će se ovdje o dimenziji infrastrukture, To je važno jer digitalno gospodarstvo traži e, dostupne kompjuterske kapacitete, ali i za omogućivanje e, daljnjeg korištenja tehnologija kao što su, ne znam, blockchain i druge široj korisnici zajednika, zajed, široj zajednici poslovnih korisnika. Te na kraju radit ćemo na ukidanju politika lokalizacije podataka a štiteći ključne propise za obradu podataka u Europi, uključujući i standarde zaštite i sigurnosti podataka. Još samo riječ ili dvije o zadnje točke, to je e, zakon o digitalnim uslugama. Ovdje je cilj prilagoditi naš okvir promjenjivom krajoliku digitalnih usluga, unijeti više pravne sigurnosti i pravnog usklađenja, harmonizacije te zaštititi europske građane i omogućiti sustav za provedbu. Tu također e, se e, veselim suradnji jer upravo je to i plan rada ovdje u parlamentu na vlastitu inicijativu, a to je također i područje gdje trebamo utvrditi što točno ovdje želimo postići, a kako bismo to mogli na odgovarajući način ciljati. Jer u ovom trenutku ovaj okvir e, zakona o digitalnim uslugama jest e, krovno, e, i naslov za sve ove druge zakonodavne inicijative koje su s time povezane. Dakle, evo, veselim se vašim pitanjima, ali i vašem doprinosu svakako, jer kao što sam rekla, trenutak je pravi kako bi se utjecalo na zadnji dio na ovih naših razmišljanja u tom području. Hvala. Hvala, ja također imam. Imam također dugačak popis pitanja, ali bilo je i drugih eh, prije mene, pa ću im dati riječ. Izvolite. Hvala vam lijepo što ste mi dali riječ. Povjerenice, kao prvo želim vam eh, uspješnu novu godinu i dopustite mi da vam poželim mnogo uspjeha u vašem radu. Ja bih vam najprije poželio vrlo uspješan mandat. U političkim smjernicama gospođe von der Leyen ističe se da će novi zakonodilnik e, digitalnim uslugama e, poboljšati digitalnu sigurnost digitalnih platforma i, i ja vjerujem da će ova komisija dovršiti jedinstveno digitalno tržište. Ovaj je prijedlog usmjeren na to da se revidira direktiva o e-trgovini. Ono što me zanima je sljedeće. Da li komisija planira uvoditi daljnje usklađivanje odredbi s obzirom na digitalne ugovore i hoćemo li imati neki novi regulatorni pristup s obzirom na nove digitalne tehnologije, pogotovo ono što se odnosi na geoblocking. Zatim, postoje podaci koje dobavljači usluga moraju pružiti potrošačima. Koje su promjene koje planirate uvesti? Još uvijek vidimo situaciju u kojoj potrošači nisu u potpunosti informirani o svim važnim aspektima e, ugovora. I na kraju, hoće li komisija zadržati načelo ograničene odgovornosti u svom novom zakonodavstvu o digitalnim uslugama ili ćete tražiti e, dodatno usklađivanje u tom području? Iako je odgovor da, što specifično planirate učiniti? Što se tiče e, zakona o digitalnim uslugama, to na tome još uvijek radimo. iz našeg mandatnog pisma vidite da imamo izazov od 100 dana, dakle da se stvorimo okvir za umjetnu inteligenciju. To sve naglašava to sve naglašava ono na što smo se mi koncentrirali. Tako da nemam e, konačnih odgovora na vaše pitanje o tome kako će izgledati naš pristup e, u reviziji tog akta. No imate pravo kad kažete da mnogi potrošači smatraju da imaju prava, ali da ne znaju kako ih provoditi. I teško im je e, uopće razumjeti što se nalazi u uvjetima ugovora koje potpisuju. Tako da da, na, to, na tome se još uvijek radi. Zatim razmatramo i koji su učinci E, činjenice da su se digitalne usluge u proteklih 20 godina e, jako puno promijenile. Tako da da, ono što stoji u toj direktivi će zasigurno trebati revidirati, no o tome još nismo donijeli odluke. A isto tako e, znam za ambicije ovog odbora, znam da želite sudjelovati na pripremi sadržaja nove direktive i veselim se suradnji. Hvala vam, e, gospođo Stager, na ovom uvodu u ovu temu. To je doista zanimljivo. Vjerujem da ćemo evo, imati privilegije živjeti u zanimljivo doba. Ono što me zanima, e, mislim, zanima me cijela ova tema jer e, korištenje umjetne inteligencije i oblikovanje postupanja sa podacima koje su ključna sirovina našeg doba će biti ključni za inovaciju i držanje koraka u međunarodnoj tržišnoj utakmici i iskorištanje potencijala unutarnjeg tržišta. S jedne strane, ključne stvari su sigurnost e, proizvoda i jamstvo e, za proizvod. To je uvijek ono što se traži od malih srednjih tvrtki, kako možemo e, zajamčiti jedan harmonizirani okvir, usklađeni okvir i pravni okvir koji će omogućiti sigurnost u ovakvom području da se e, uvijek nekako provjere granice i mogućnosti, a drugo pohrana podataka, e, ovo e, okupljanje podataka, pooling i međusobna razmjena podataka. Naime, znamo da je samo 20% podataka su uopće dostupni kako će se dakle osigurati ovako međusobno dijeljenje podataka, pooling i sharing? I zatim e, razvoj GAIA-X, hoće li to također biti e, mogućnost za male i srednje tvrtke da e, daju svoje podatke koji se mogu koristiti i da budu sigurni za njihovu sigurnost. Znači, moje pitanje je kako dakle ocjenjujete E, pitanje sigurnosti proizvoda i jamstva u ovom kontekstu. Hvala. first and foremost, I, very much uh, agree that uh, Kao prvo, slažem se da nam je potrebna pravna sigurnost. Isto tako, tvrtke se moraju moći snalaziti u tome, tako da ako imate proizvode koji bi mogli kršiti e, temeljna prava ili naškoditi ljudima, dakle morali bismo imati dakle regulativu koja će to urediti. Trenutačno gledamo e, što nedostaje kad je riječ o propisima. Zato što postoje već jako puno proizvoda koji su zapravo pokriveni uredbama koje već imamo. Ali ono što je teško je ako postoji jedna dimenzija proizvoda koja bi mogla činiti štetu, onda je vrlo teško realizirati svoja prava ako imate e, recimo problema s tehnologijom jer se ona mijenja kroz vrijeme, stalno se mijenja. Moramo imati zakonodavstvo koje će biti e, svrsishodno moramo paziti na pristupe i moramo vidjeti koje su praznine. Jer e, stvari se, tehnologija se jako brzo mijenja i e, zakonodavstvo prestaje biti svrsishodno. Što se tiče podataka, imate pravo kad kažete da već sada imamo jako puno raspoloživih podataka koji se ne koriste. Jako puno tvrtki e, smatra, oh, sjedimo na zlatu, ali ne znamo što sa svim tim podacima i kako to podijeliti. To znači da to zapravo nije zlato, već je to beskorisno. Podaci se ne koriste, ako se ne koriste onda nemaju ni vrijednost. Tako da trebali bismo reći malim tvrtkama, objasniti im kako smo mi to zamislili, kako okupljamo podatke. Ako recimo imate veliki maloprodajni lanac i onda konkurenti su vam jako puno malih proizvođača. Veliki imaju jako puno podataka, imaju mogućnosti te podatke e, obrađivati, vidjeti kakve su želje kupaca i onda iskoristiti te e, podatke. E, ako bi mali pak trgovci mogli dijeliti te podatke, mogli bi također razumjeti želje svojih kupaca i na taj način biti konkurentniji a da bi u tome uspjeli trebamo imati praktične mjere. Jer mislim da čak tu nemamo jako puno pravnih barijera, već imamo jako puno barijera u glavi. A to će onda naravno zapravo trebat ćemo raditi na razvoju ljudske infrastrukture više nego na razvoju fizičke infrastrukture. No jedna od interesantnih stvari jest da ako se možete obratiti e, malim pružateljima usluga na oblaku u Europi. E, možda bismo na taj način mogli donijeti neke mjere koje su usmjerene ka konkurentnosti i na taj bi način ljudi vidjeli e, da postoje alternative. I također bi građani shvatili da nije uvijek bitno e, gdje spremam svoje podatke, već da im mogu gdje mogu pristupiti i gdje će biti sigurni. I isto tako da znam zašto će se koristiti. Tako da jako je važno da ljudi vide na koji način mogu e, prikupljati i dijeliti podatke i kako ih mogu skladištiti, to je spremati jer stvari će se sigurno još dodatno mijenjati u sljedećih 5 do 10 godina. E, spremat će se mnogo manja podataka i e, koristit će se tamo gdje se proizvode. Zato što ćemo svi stvarati previše podataka i bit će previše skupo i biti će e, potrebno previše vremena i previše energije da se svi ti podaci skladište. Tako da morat ćete ih iskoristiti ili izgubiti. Recimo kao poput kod poput automatizirane vožnje. Tamo se također stvara jako puno podataka, ali ti se podaci neće e, čuvati. Gospodin Lagadinski, hvala vam. Najprije čestitke na vašoj novoj dužnosti. Ja stvarno pozdravljam e, vaše vodstvo kad je riječ o ovoj temi. Imam tri kratka pitanja. Prvo, nešto što niste spomenuli u vašoj prezentaciji, a to je eh, problem nepristranosti. Kako to mislite riješiti? To je jedan eh, značajan izazov. Je li otvaranje kodova nacionalnim tijelima, nacionalnim nadležnim tijelima nešto o čemu razmišljate u vašoj bijeloj knjizi? Smatrate li da je tako nešto korisno? jer postoje različita mišljenja o tome da li bi to stvarno moglo riješiti problem, transparentnost kodova. I trebala bi se voditi rasprava o tome što bi se trebalo smatrati visoko, visokim rizikom. Ja sada ovdje govorim u ime zelenih. Ono što nas brine je da će visoki rizik biti vrlo e, tehnički definiran, a samim time i da će to biti jedna minimalistička definicija. A koji su vaši kriteriji i kriteriji autora bijele knjige kada se definira što bi se trebalo smatrati e, visokorizičnim? Ovo su vam jako dobra, dobra i e, vrlo osjetljiva pitanja. prva tema. Dakle, objašnjavanje tehnologije, to je jedna vrlo nova tema i tu tražite od tehnologije da objasni tehnologiju. I, a vi gledate na kakve su interakcije strojeva. Ja se nadam da ćemo do toga s vremenom i doći, ali jako je važno da umeđu vremenu pronađemo ljude koji će za to biti odgovorni. Kad govorimo o tržišnom natjecanju, to također često kažem. E, kako ćete osigurati da su vaši e, dakle, algoritmi bili educirani u pravu, da znaju što mogu učiniti i ako se pojave neki algoritmi u e, kartelu da će oni reagirati. Tako da morate, imate obvezu uvesti prave načine kontrole. Kako sada to riješiti sa e, nadležnim tijelima u nacionalnim državama? Pa to sad još ne znam jer će sigurno biti vrlo teško osigurati te kapacitete. E, ne možemo to očekivati od svake zemlje članice definitivno. jer e, ćete morati, ćete trebati vrlo stručne osobe koje će se time baviti. Zatim, jako je naravno važno da tehnologija ne bude negativno nepristrana. E, mene stvarno čudi kako ta nepristranost s kojom živimo nam se pokazuje kao da gledamo u zrcalo. Zato što tehnologija nam ne pokazuje ništa drugo nego svijet onakav kakav jest. E, <laughs> tehnologija uzima naše podatke i iz tih nam podataka pokazuje kako izgleda svijet oko nas ako biste to koristili e, za e, zapošljavanje izvršnih direktora, prvi kriterij bi bio da je kandidat muškarac. Zato što e, najviše je i muškaraca na takvim pozicijama i onda bi se i tehnologija to shvaćala da je to najpoželjnije. Ali to nije samo problem tehnologije, to je ono što se događa i u, u našim umovima. Znate što se dogodilo s orkestrima kada su počeli raditi audicije iza e, zavjesa, iza zatvorenih zavjesa? Kada je nestao rod, nestala je i nepristranost. To ste sigurno čuli. Tako da tu imamo jako puno posla, ali to mora, sve to proizlazi iz nas. I um, sa činjenicom da, se, da nismo riješili problem, problem nepristranosti. Zatim, što se tiče pitanja o tome što će se smatrati visokorizičnim ono što je visoko rizično u jednoj aplikaciji bi moglo biti e, niskorizično u jednoj drugoj aplikaciji. Tako da dvije niskorizične aplikacije mogu biti i e, visokorizične ako funkcioniraju zajedno. E, ali moramo jako dobro razumjeti taj sektor i način na koji ljudi usudjeluju. Zato što ako usluga prijevoda na vašem telefonu ne prevodi kako treba, je li to stvarno bitno? Ako softver za pilota ne funkcionira baš kako treba, e onda imate probleme. Tako da treba tome pristupiti na različite načine. I u javnoj raspravi o toj bijeloj knjizi ćemo razgovarati ne samo o visokom i niskom riziku, već i o tome kako razlikovati crno i bijelo. Tako da još uvijek nemamo konačan smisao, e, konačno značenje kriterija baš zbog tih e, specifičnosti. A činjenica je da mnogo toga ovisi o samoj aplikaciji. Hvala vam. Hvala vam. Sada riječ ima gospodin Brejer. Izvolite. Hvala vam. E, hvala vam što ste ponovno došli na sastanak našeg odbora. Dakle, na temu umjetne inteligencije možda da započnem sljedećem. Izgleda komisija da se uvelike oslanja na rad jedne stručne skupine, a tamo ima jako puno predstavnika industrije. A znate i sami da je to već dugo vremena tema o kojoj se govori što se tiče politike i zahtjeva o transparentnosti, o tome kako bi se trebalo koristiti umjetna inteligencija, to bi također trebalo nadopuniti e, određenim crvenim linijama o tome zašto se a i ne smiju koristiti. E, to ste već spomenuli kad ste govorili o prepoznavanju lica. E, procurio je jedan nacrt u politiku na tu temu, a nas najviše brine prepoznavanje lica kada se koriste u slučaju masovnog nadzora. Dakle, na kamerama, na javnom mjestu i tako dalje. To je naravno posve drugačije od korištenja eh, prepoznavanja lica radi identifikacije ljudi na graničnim prelazima. Eh, mm, bio sam jako iznenađen kad sam pročitao to izvješće i čini mi se da autori nisu ni željeli e, uopće imati e, taj period moratorija. To bismo također, e, to je također nešto o čemu bismo morali razgovarati kad govorimo o umjetnoj inteligenciji te o prepoznavanju lica za potrebe masovnog nadzora. Zatim što se tiče olakšavanja pristupa podacima, ja mislim da bi to trebalo biti pristup anonimnim podacima, E, možemo tu govoriti o GDPR-u, ali mislim da možda to niste željeli. Možda moramo razgovarati o tome treba li e, uredbu o zaštiti osobnih podataka proširiti. Trenutačno se e, ona odnosi na umjetnu inteligenciju, ali u većini slučajeva odluke ne donose algoritmi I ti se slučajevi uopće ne spominju u uredbi o zaštiti osobnih podataka, stoga bismo to možda morali proširiti. I na kraju o zakonu o digitalnim uslugama. Zanimaju me odredbe o interkonektivnosti. E, znate da je to velika prepraka za konkurentnost, za tržišno natjecanje i za socijalne medije te za e, usluge slanja poruka. Nitko se ne može natjecati sa monopolima. Stoga me zanima vaše mišljenje o tome. I na kraju... O sadašnjim odredbama. Ja mislim da e, je jako važno zaštititi se od privatne cenzure. Mm, cenzura, filtriranje podataka i e, privatni nadzor interneta. Ja mislim da nadležna tijela moraju odlučivati o zakonitosti sadržaja. Isto tako sigurno ste čuli za uredbu o sadržaj, e, o terorističkom sadržaju na e, online. Zapravo tako bi te politike trebale izgledati. To je dobar primjer. Zanimljivo je da ovdje imam na popisu pitanje. Međutim, jedna osoba koja se tražila riječ ne podrazumijeva da je samo jedno pitanje. Evo ću dati sve od sebe. Vjerojatno imate pravo kada spominjete ove skupine stručnjaka, međutim ne znam, budući da nisam nikada sudjelovala u njihovom sastavljanju, mislim da je nekolicina načela dobra. To smo testirali, bilo je 350 očitovanja. E, dakle, gdje se radilo na tim vrlo složenim upitnicima, bilo je sedam načela, možemo u kasnijoj fazi više o tome. Mislim da je vrlo zanimljivo bilo vidjeti da je velik broj poduzeća želio suradnju s nama. Dakle, nije bilo da imate s jedne strane Europsku uniju, institucije, s druge strane poslovni sektor koji ne žele suradnju. Ne, naprotiv, ono što sam ja vidjela i iskusila bilo je da su se koristili resursi i ako se ne stvori povjerenje u tehnologiju, ljudi su svjesni toga da je to doista jedno e, kratkoročno razmišljanje i samo ako se to ugradi u kulturu svakoga poduzeća može biti održivo. Što se tiče osjetljive tehnologije, dakle to može biti prepoznavanje lica, ali i neke druge vrste tehnologije koje se koriste biometrijskim podacima. Kako god bilo, mi smo htjeli o tome razgovarati i u pravu ste kada kažete da postoji masovno, ali i pojedinačno korištenje koje može biti upitno. Vjerojatno ste vidjeli neke testove u SAD-u i neki od njih nisu baš korisni u radu policije. Nisam sve dobro i detaljno proučila, ali mm, nadam se i mislim da bi bilo dobro da to detaljnije e, diskutiramo na kraju ovoga izvješća. Što se tiče pristupa podacima, tu se polazi od pretpostavke da se ne zaobilazi opća uredba o zaštiti podataka. Dakle, tehnički, tehničke preporuke koje sam ja dobila idu u smjeru toga da se kaže da je to moguće. Dakle, to nisu samo neosobni podaci, nego i oni koji su između. Tako da se ne mogu identificirati pojedinci, niti se mogu ponovno identificirati. Ne znam, e, treba li proširiti opću uredbu o zaštiti podataka. Rekla bih da to treba biti u potpunosti provedivo. E, mislim da većina građana još uvijek dijeli moje frustracije. Moramo se pobrinuti da moje da dakle sve dobro funkcionira, da uređaj funkcionira iako e, upražnjavam svoje pravo da ne prenosim podatke, tako da se moramo doista uvjeriti da svi to koriste kako treba. Što se tiče e, međusobno povezanosti i interoperabilnosti, to je doista moja omiljena tema jer se tako otvara tržište konkurencije. Mislim da je to doista sjajna stvar. U raznim segmentima ćemo raditi na tome u budućnosti, dakle i u propisima koji se tiču tržišnog prava, koji se tiču dakle naknada štete i mislim da to daje mnogo bolju šansu no pridošlim tvrtkama na tržištu. Hvala, ovo je bilo vrlo impresivno. Imamo još četiri govornika i oko 15 minuta dok su prevoditelji još ovdje, pa ću zaključiti popis. Oprostite, da, gospodin Sežurne, nisam shvatio da ste mene prozvali. Da, ovo je vrlo, dakle, sveobuhvatno pitanje i odgovori su sveobuhvatni. Dakle, mi se bavimo etičkim pitanjima i što se tiče ovog posljednjeg dijela, e, našim skupinama se mnogo razgovara o tome E, kakav pristup ćemo definirati e, kako bismo zaštitili konkurentnost europske industrije, a ujedno primijenili i crvene linije u europskom zakonodavstvu. S obzirom da je bilo mnogo pitanja kolega, mislim da smo više manje obuhvatili sve, ali vratit ću se na pitanje prepoznavanja lica s obzirom da se tu postavilo pitanje moratorija, odnosno rasprava se vodi oko moratorija, možete li precizirati stajalište komisije vezano uz moratorij? I još nešto što nije trenutno dio naših e, rasprava, ali radi se o pravu na zaštitu osobnih podataka. Dakle, hoćemo li uspostaviti e, jedno tržište podataka u Europi hoće li svaki korisnik odnosno svaki nositelj podataka moći prodati svoje podatke ili ih ne prodati. Zanima me jeste li vi razmišljali o tome u komisiji i hoćemo li možda o tome morati raspravljati u Europskom parlamentu u sljedećem razdoblju. Hvala. Nismo još finalizirali bijelu knjigu o umjetnoj inteligenciji, tako da ne znam točno kako će to biti sročeno. Međutim, pristup prema osjetljivim tehnologijama, odnosno tehnologijama koje se koriste biometrijskim e, podacima, svakako počeva na načelu opreza. Mislim da je ovo dobar primjer kako postići da naše vrijednosti zažive u stvarnom životu tako da nitko ne bude predmet šireg nadzora. Tako da se nadam da će rasprava biti široka, širokog opsega, ali što se tiče nadzora u javnom prostoru, dakle nije samo to, nego isto tako i, i pojedinačne interakcije sa graničnom policijom na sudu i tako dalje. Dakle, i u takvim situacijama naše norme, naše vrijednosti moraju se doista provoditi na pravi način. Biće nekih područja u kojima će se takva tehnologija pokazati korisnom, no mislim da je važno da se o tome povede cjelovita rasprava. Mi ćemo pozvati na raspravu. E, polazišna točka bi bila da treba biti oprezan kod e, korištenja istoga. Što se tiče dakle podataka, ja sam malo razočarana u tržište. Očekivala sam da će nakon GDPR-a biti više posrednika koji će nuditi usluge građanima za upravljanje podacima i njihovo monetiziranje. Ne znam kako će se odvijati ta ideja u buduće. Međutim, tu postoji još jedna ideja. Kada porezni obveznici stvaraju podatke, to je jedno opće dobro. I pitanje je kako pristupiti, dopustiti pristup tim podacima u cijelosti, dakle u jednom velikom opsegu. Mi sada ulazimo u novu fazu e, kada će se generirati mnogo više podataka i Postavlja se pitanje ukoliko ne postoje nikakve sigurnosti za porezne obveznike koji plaćaju da e, te podaci budu dostupni poduzećima. To je još jedan parametar koji moramo uzeti u obzir u ovoj raspravi. Zapravo je ključno zapravo pitanje podataka na tržištu, odnosno tržišnih podataka. To je vrlo Mm, zanimljivo pitanje i načelno se o tome već razgovara. Što učiniti s tim prirodnim resursom? Hvala, ja zapravo imam puno pitanja, ali neki su već e, odgovorene. pa ću pokušati evo još e, neke zauzeti po nekim pitanjima. Prvo, ovo prepoznavanje lica. Znadem koju bi to napredak i prednost moglo donijeti kada bismo rekli recimo e, kako bi mi tu mogli zaustaviti prepoznavanje lica u Europi ako svi drugi idu dalje s time. Mislim da je to krivi signal da se nekako zaustavlja moderna tehnologija ili da se pokuša recimo nju usmjeriti u nekom smjeru to da, ali reći ne, mi ćemo to zadržati, nećemo ići u tom području, to bi bilo potpuno krivo. A što se tiče pristupa podacima, stalno e, u ovom, ćemo u ovom području dolaziti u sukob sa GDPR-om. Znači, imalo bi smisla možda možda kreativnije pristupiti e, GDPR-om kad se radi o novim tehnologijama ili možda kreativnijim modelima postupanja. Ali ako si sada recimo priročim sljedeće. Ako pokušamo recimo se boriti e, umjetnom inteligencijom protiv raka, trebaju nam puno podataka, svi se e, osjetljivi podaci prema GDPR-u, svi su to osjetljivi podaci. Ako ih onda ne dobijemo, jer svuda imamo jako visoke zahtjeve i tako dalje, onda jednostavno tu gubimo konkurentnost od prvog početka. Znači, samo jedno pametnije, inteligentnije rješenje bi nam to moglo pomoći u kojoj bismo mogli imati zajedno zaštitu temeljnih prava i inteligenciju. Sada bilo o čemu da se radi, nekog posrednika za podatke i tako dalje, ali morali bismo tu kreativnije postupiti kako bismo omogućili u ovom području uopće inovaciju. Nadalje, još jedno razmišljanje u tom pogledu. Dakle, s jedne strane htjeli bismo e, ostati u tržišnom natjecanju i konkurentni drugim velikim regijama u svijetu, Sjedinjenim državama, Kini i tako dalje. Dakle, vjerujem da to više ne funkcionira na dosadašnji način dovoljno dobro, nego da sada samo još onda smo konkurentni kada Europa djeluje kao jedan. Ne E, njemački interesi na europskoj razini, niti francuski interesi na europskoj razini, nego kao e, europski interes za ono što doista možemo provesti sa zemljama članicama. To je čisti jedan drugačiji model razmišljanja. Ako doista ne uspijemo Europu zadržati jedinstvenom i postupati u vlastitom interesu, nećemo moći ostati u tržišnom natjecanju. Pa stoga i pitanje. Jesmo li mi doista ozbiljni kad govorimo o digitalnom unutarnjem tržištu? Koji ćemo onda pravni instrumenti izabrati? Imalo bi smisla ovdje razmisliti E, želimo e, li e, puno, potpuno usklađeno digitalno unutarnje tržište, a to bi značilo uredbe, uredbe. Znam da će biti teško sa zemljama članicama, jer oni uvdje vide svoje nacionalne interese i probleme i tako dalje. I ako ne možemo nadići ovaj problem, onda ćemo uvijek imati i ostati fragmentirano unutarnje tržište. Tako da mislim da ćemo morati ići taj korak dalje. Ako smijem još konačnu ideju, i možda je ovo, iako ovo možda nije tema ove rasprave. No ako želimo ovdje možda e, nadoknaditi ili zadržati korak s drugim regijama, što se financija u međuvremenu, e, upravo kada govorimo o pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru, jesmo li mi doista uspostavili prave prioritete i za digitalno područje? Nekako nemam osjećaj da, nam, da smo postigli onu polugu koju želimo kod zelenog plana i tako dalje. Znači, nekako nemam osjećaj da, mislim, potrebna nam je i ovdje takva poluga, a mislim da u ovom financijskom okviru to možda nije na odgovarajući način riješeno. Ne znam kako bismo mogli izmijeniti, jer e, tu je također problem kod zemalja članica, ali mislim da je sada trenutak reći da nekako moramo drugačije tome pristupiti. Tako da mislim da što se i financija tiče moramo osigurati da postavimo odgovarajuće preduvjete. Uh, da, to je svakako vezano uz činjenicu da se svijet oko nas mijenja i inovacije ne dovode nužno do društva u kojem bismo svi htjeli živjeti. Naši demokratski predstavnici su do sada bili spremni reći što žele, što ne žele. Uzmite za primjer poljoprivrednike. Oni vrlo oprezno koriste pesticide i imaju dobru dobar sustav zaštite dobrobiti životinja. Isto tako smo kod e, korištenja pesticida i dobrobiti životinja odlučili da nam treba okvir za sve i da ne želimo riskirati zbog onih koji to ne čine. E, to je zato što imamo određen stav prema uzgoju životinja i prema vodi za piće. Dakle, to je naš stav prema demokraciji općenito i to e, predstavlja određeni okvir za nas i naše djelovanje. I mislim da isto vrijedi i za tehnologiju. Sasvim je legitimno reći mi želimo definirati stvari na ovaj način, želimo ih regulirati kako bi e, građani bili zadovoljni kako se to odvija u svakodnevnom životu nakon brojnih rasprava možemo razgovarati o tome dakle kako stvari izgledaju u praksi, kako u teoriji, ali znamo u najmanju ruku kako osjetljive tehnologije funkcioniraju, kako se koriste, kako se njima upravlja. Mislim da je to doista minimum kako bi e, građani bili sigurni da se društvo brine za njihove interese. Spomenula sam da povjerenje u tehnologiju ne raste nego pada i to ne zbog e, umjetne inteligencije, zbog e, slika koje se dijele, a ne bi trebale se dijeliti okolo po internetu, zbog raznih prijevara, eksploatacija žena, kao što možete vidjeti i u filmovima znanstvene fantastike. I to dovodi do toga da ljudi kažu ovo mi se ne sviđa. Ako želimo preokrenuti taj trend i reći pogledajte što možemo ostvariti, onda mislim da trebamo povećati povjerenje. Ja sam uvjerena da možemo mnogo toga dobroga učiniti u okviru te opće uredbe za zaštitu podataka. Mislim da je naš pristup konzervativan. Treba nam to da doista objedinimo znanje stručnjaka i da vidimo kako se to može na najbolji način iskoristiti. U pravu ste, Europa može postići sjajne stvari, budemo li složni. Rekla bih da je gotovo sve moguće, a to znači i dogovor o proračunu. Jer bez proračuna možemo imati fantastične zamisli, ali čak i ako imamo najbolje moguće e, najbolja moguća financijska sredstva, trebamo se baviti odnosno fokusirati na istraživanje i inovacije jer u protivnom nećemo postići zadovoljavajuću razinu na globalnoj razini i nećemo moći imati ekosustav kojim ćemo privući talente i koji će učiniti to da bude atraktivno ostati u Europi. A to je da kako od najveće važnosti bez financijskih sredstava, sve te ideje ostaće samo mrtvo slovo na papiru. Hvala. Thank you very much indeed. Um, I have Karen and then... Hvala i vama. Karen. Thank you very much for being here and for starting the... Hvala vam na dolasku i hvala vam što ste započeli ovu raspravu i radujem se nastavku rasprave u sljedećih pet godina. Skupina visoke razine o umjetnoj inteligenciji već je ponudila niz savjeta koji su vrlo korisni. Što se tiče umjetne inteligencije, na koji način je se to područje razlikuje od regulacije digitalnih usluga. Vi ste u uvodnom dijelu spomenuli povjerenje i izvrsnost, e, ja to pozdravljam, ali postavlja se pitanje kako to primijeniti na platforme, na, odnosno na društvene mreže i na kriptiranje koje je potrebno da bismo zaštitili sustav. Ako nemamo dobro kriptiranje, može doći do curenja podataka i do povrede, odnosno ne izostanka povjerenja. Demokratska rasprava koja se sada vodi ne smije biti predmet manipulacija e, algoritama koji su van kontrole, jer odgovornost, transparentnost, povjerenje ključni su za platforme na kojima se odvijaju rasprave od demokratskog značaja. Dakle, kako ćemo to uzeti u obzir u raspravi koja se tiče umjetne inteligencije, kako to prenijeti u akt o digitalnim uslugama. Postavljam ovo pitanje zato što e, je umjetna inteligencija u konačnici digitalni kod i pitanje je na koji način ćemo to regulirati Dakle, kako preuzeti načela iz umjetne inteligencije i to primijeniti na aktu o digitalnim uslugama. Samo da prije svega zahvalimo konferencijskim prevoditeljima na tome što su odlučili još ostati. Mogli su otići prije dvije minute. Ostanite koliko god želite, ali u nekom trenutku će otići, ali vi mi ćemo nastaviti onda. Dobro, onda ću se ja fokusirati na jednu stvar koju ste spomenuli, jer jedna od čudnih stvari ovdje je da mi u digitalnom svijetu prihvaćujemo stvari koje ne bismo prihvatili u fizičkom svijetu. I mislim da je vrijeme da sada možda gledamo ovaj prostor i ljudskog razvoja i e, stvarno jednog novog svijeta u digitalnom prostoru. Možda u starim danima interneta to bilo tako i ljudi su se povezivali, ali sada je to komercijalizirano, ima puno stvari koje nikada ne bismo prihvatili u stvarnom e, životu. A stvari koje raspravljamo e, i donosimo odluke i onda ih provodimo, tako da zapravo ne vidim zašto bi sada to bilo drugačije kada govorimo o pružateljima usluga u digitalnom svijetu.